Item number 16. Točka 16. Poštovani kolege, zadovoljstvo mi je poželjeti dobrodošlicu ministru vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, gospodinu Gordanu Grliću Radmanu. Dobrodošli na odbor vanjskih poslova. Prošloga utorka smo imali predstavljanje ambicioznog programa hrvatskog predsjedanja koji je predstavio premijer Plenković. Danas je ovdje na sastanku našeg odbora ministar vanjskih i europskih poslova. Gospodin Ratman je jutros već bio na sastanku odbora za međunarodnu trgovinu. Sada je ovdje. S vama želimo razgovarati o prioritetima u pogledu vanjske politike hrvatskog predsjedanja koji potpadaju pod naslov utjecajna Europa kao što ste to naveli u svom programu predsjedanja. Dakle, bez daljnjeg odlaganja dajem vam riječ. Imamo 55 minuta za raspravu o prioritetima hrvatskog predsjedanja i siguran sam da će mnogi kolege htjeti uzeti riječ. Još jednom Dobrodošli ministre i pozdravljam eh, sve vaše suradnike koje sam već imao čast eh, upoznati danas eh, u pauzi za ručak. Izvolite. Hvala gospodine McAllister. Doista mi je drago što sam danas ovdje, ali kao što ste vi govorili na engleskom, tako ću i ja i kasnije ću govoriti i na hrvatskom, jer lijepo je e, imati hrvatski kao službeni jezik Europske unije. Dakle, gospodine McAllister, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, doista mi je veliko zadovoljstvo biti danas ovdje s vama i u tom smislu rado ću vam predstaviti prioritete hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Također sam spreman otvoriti dijalog na nizu pitanja. Također želim vam e, prednijeti srdačne pozdrave našeg e, premijera gospodina Plenkovića koji je i sam bio član ovog uvaženog odbora. Desetljećima utjecaj Europske unije na globalnoj razini u promicanju demokracije, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava i van njezinih granica je bio izuzetan. Naš utjecaj, međutim, je još daleko od onoga koji želimo i on predstavlja izazov. Stoga vjerujemo da europska moć vršenja utjecaja u svijetu treba se ojačati zahvaljujući našoj vanjskoj i sigurnosnoj politici, trgovinskoj politici, razvojnom i humanitarnom djelovanju. Trebamo iznaći načine za povezivanje i usklađivanje svih instrumenata kojima raspolažemo. Istovremeno trebamo razumjeti na najbolji mogući način promjene koje se događaju u našem susjedstvu i na globalnom planu. Samo na taj način Europska unija će moći djelovati kao snažan globalni akter i pružatelji sigurnosti, jačati multilateralnost i međunarodni poredak koji se temelji na pravu. Hrvatsko predsjedanje u tom e, smislu će staviti naglasak na stabilnost e, i sigurnost u neposrednom okruženju Europske unije. Ovdje ćemo se usredotočiti na podržavanje stabilnosti, sigurnosti, otpornosti i e, reformskih napora naših partnera i susjeda. Također ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo naprijedili proširenje jer je to ulog u sigurnost, stabilnost i što ne smijemo zaboraviti, napredak Europe. Europski kontinent na kojem neke zemlje nisu dijelom europske integracije nije dugoročna opcija. Sigurnost, stabilnost e, i prosperitet e, jugoistočne Europe i zemalja u toj regiji ima izravan učinak na sigurnost, stabilnost i prosperitet Europske unije. Kao najnovija zemlja članica Europske unije, Hrvatska vrlo dobro razumije izazove koje predstavljaju reforme u procesu pristupanja, a također i koristi koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji. Stoga je Hrvatska odabrala proširenje kao jedan od prioriteta našeg predsjedanja i sastanak na vrhu između Europske unije i Zapadnog Balkana bit će jedan od najznačajnijih događaja. Vjerodostojnost Europe kao globalnog aktera se e, odražava u njezinim uspjesima i utjecaju u neposrednom okruženju. Kako možemo utjecati na svijet ako ne možemo utjecati na naše neposredne susjede? Europska unija ima vrlo dobre razloge za daljnje zalaganje ka povezivanju europskog kontinenta i također e, dobro razloga da ne dopusti niti jednoj europskoj regiji da se udalji. Istovremeno naši partneri na Zapadnom Balkanu trebaju nastaviti i provoditi reforme i ispunjavati kriterije za članstvo. Otvaranje prepristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom e, bila bi poruka da Europska unija na strateški način pristupa svojim susjedima. Također, ne trebamo štedjeti napora u pomaganju Bosni i Hercegovini da nastavi dalje na svom putu ka Europskoj uniji. Želim naglasiti da je to jedinstvena zemlja čija stabilnost i prosperitet ovise o jednakosti triju naroda koji je čine. To treba ići ruku pod ruku sa potrebom da se osiguraju pojedinačna prava svih građana Bosne i Hercegovine. Nadalje, treba unijeti više dinamičnosti u predpristupne pregovore sa Crnom Gorom i Srbijom i također pružiti im opipljivu europsku perspektivu kao i Kosovu, što se također nadamo postići. Turska je zemlja kandidat i ključni strateški partner za Europsku uniju. Naši odnosi s Turskom su vrlo složeni, tu postoje određene dvojbe, ali isto tako imamo jasan interes s time u vezi, naročito kada je riječ o migracijama. Trebamo biti spremni na strateški i pragmatični dijalog s Turskom, inače će Europska unija i dalje gubiti utjecaj u toj državi, a ona je ipak važan regionalni igrač koji je u usponu. Kada je riječ o istoku, Hrvatska namjerava i dalje raditi na približavanju naših istočno-europskih partnera Europskoj uniji. Stavit ćemo naglasak na eh, određivanje prioriteta za razdoblje nakon 2020. godine i ciljeva istočnog partnerstva u tom pogledu. Sastanak na vrhu istočnog partnerstva u lipnju ovdje u Briselu će biti tome posvećen i naglasak eh, treba staviti na isporučivanje opipljivih rezultata za građane, dakle narod. Naši napori ka postizanju sveobuhvatnog rješenja za krizu u Ukrajini trebaju se nastaviti. Unatoč izazovima postoji potreba za uspostavom dijaloga sa Rusijom o pitanjima koja su u našem uzajamnom interesu i koja su u, našem, u našoj uzajamnoj zabrinutosti također. Postojeći okvir koji se temelji na pet vodećih načela i e, dvostrukom pristupu i dalje je valjan i dalje također pruža dovoljno prostora za selektivni angažman. Kada je riječ o jugu kao sredozemna zemlja, Stavljamo poseban naglasak na južno susjedstvo i susjedne regije Europske unije. Kao što vidimo na primjer Iraka i Irana, nestabilnost e, utječe na Europsku uniju u nizu, na niz načina i to smo već raspravljali jučer na sastanku Vijeća ministara vanjskih poslova. Nadamo se da će Berlinska konferencija održana u nedjelju pokazati se prekretnicom. Važno je spojiti naše napore koje poduzimamo sa onima e, međunarodnih partnera i također trebamo nastojati postići sveobuhvatno rješenje kriza i suočiti se sa brojnim e, i raznovrsnim izazovima. Očekujemo da će i dalje po svjetlima reflektora biti Sirija, Libija, Jemen, Irak, Iran i Zaljev. Ljudi u toj regiji zaslužuju živjeti u miru i stabilnosti, što također znači i više stabilnosti i sigurnosti za naše građane. Europska unija podržava mir, inkluzivna i provediva rješenja, održivi razvoj, humanitarnu pomoć te stabilizaciju i obnovu. Poseban naglasak treba staviti na e, rješavanje pitanja migracija, suzbijanje terorizma, radikalizacije i nasilnog ekstremizma. Treba stvoriti preduvjete za trajnu stabilnost i mir, a to će otvoriti put e, povratku izbjeglica. Provedba UN-ove agende za 2030. godinu i pojačani napori koje poduzimaju europske zemlje članice u međunarodnoj razvojnoj suradnji bit će također važne točke u našem programu, kao i potreba da se skladnije suočimo sa univerzalnim problemom klimatskih promjena. U tom smislu želimo osigurati i odgovarajuće financiranje vanjskog djelovanja Europske unije i za razvoj razdoblje nakon 2020. godine putem VFO-a, jer je to nužno kako bi Europska unija zadržala i dalje utjecajnu ulogu u svijetu. Sveobuhvatna europska strategija za i sa Afrikom je jedna, jedan od najvećih ciljeva nove Europske komisije. Budućnost afričkog kontinenta će izravno utjecati na budućnost svijeta trebamo uspostaviti dugoročno partnerstvo između Europske unije i Afrike koje se temelji na uzajamnim interesima. Također treba bitno poraditi na transatlantskim odnosima. Transatlantsko partnerstvo ostaje i dalje stupom mira i stabilnosti u čitavom svijetu i predstavlja važan sastavni dio europske sigurnosti i napretka. Bez obzira na naše razlike koje postoje u određenim pitanjima, trebamo i dalje nastaviti surađivati sa SAD-om e, i uspostavljati stabilnost u susjedstvu, suočavati se zajednički sa zajedničkim izazovima poput terorizma, neproliferacije, migracijama i energetskom sigurnošću. U Aziji Stavit ćemo naglasak na povezanost i na uspostavu prave ravnoteže u našim odnosima s Kinom. Povezanost je drugi stup prioriteta predsjedništva i to u svakom smislu. Gospodarska povezanost, infrastrukturna povezanost, digitalna povezanost i međuljudska povezanost. Smatramo to neophodnim instrumentom za suradnju u svijetu koji je sve više podijeljen i također ključem naše globalne konkurentnosti. Ove godine će se održati dva sastanka na vrhu između Europske unije i također sastanak na vrhu 17 plus 1. Trebamo osigurati dosljednost, jedinstvo i zajednički nastup za sve. Naše predsjedništvo će i dalje nastaviti jačati naše partnerstvo sa Latinskom Amerikom. Ovaj kontinent se suočava sa brojnim izazovima, dakle nestabilnost u političkom i gospodarskom pogledu se povećalo i ovdje obraćamo posebnu pozornost na Venecuelu i na pomaganje susjednim zemljama u suočavanju sa migracijskim pritiscima. Također trebamo spomenuti i sve važniju i plodonosniju suradnju sa strateškim e, i važnim partnerima, a to su Kanada, Meksiko, Brazil, Indija, Južna Afrika, Koreja, Japan i Australija. U sve međuovisnijem svijetu suradnja sa ovim ključnim akterima je najbolji način osiguranja da se primjenjuju naše vrijednosti i ostvaruju naši interesi na globalnom planu. U području sigurnosti i obrane želimo postići bolju usklađenost sadašnjih inicijativa i mehanizama. Također ćemo i dalje jačati suradnju sa NATO-om e, i e, pogurnuti našu obrambenu industriju sa naglaskom na malim i srednjim poduzećima te istraživanju. Ne smijemo e, zaboraviti ni civilne aspekte zajedničke sigurnosne i obrambene politike jer je to sastavni dio našeg integriranog pristupa. U zaključku, hrvatsko predsjedanje odigrava se u doista izazovnim vremenima za Europsku uniju i za Hrvatsku. Prije 30 godina ne bismo bili mogli zamisliti da će Hrvatska biti neovisna, a sada nakon 30, odnosno 28 godina nakon e, međunarodnog priznanja Hrvatske, ne samo da smo članica obitelji, nego čak predsjedamo Europskom unijom i time se doista ponosimo. možda se vi ne osjećate kao mi, ali mi smo doista ponosni jer je to za Hrvatsku doista povijesna prigoda. Povijesna je prilika biti predsjednicom Europskog vijeća i to je doista poseban status za nas. Hrvatska je ispunila sve svoje vanjsko-političke ciljeve, a sada naši prioriteti, naše predsjedanje nisu samo hrvatski, to su vaši prioriteti, to su europski prioriteti jer smo mi ispunili svoje nacionalne prioritete. Naravno, treba poraditi još na nekim prioritetima poput članstva u Schengenu i u europodručju, ali mislim da mi također zaslužujemo biti dijelom toga. Danas činjenica još više potrekuje našoj ambiciji i u odlučnosti da upravljamo i da zastupamo Europsku uniju na najbolji mogući način. Svijet je pun izazova. Stoga Europa treba biti snažna. Hvala vam lijepa. Hvala minister, Hvala ministre na vašem uvodnom izlaganju. A sada imamo još 35 e, do 40 minuta vremena za razmjenu gledišta. I predlažem, gospodine ministre, da e, ćemo prvi krug pitanja predstavnika klubova i onda ćemo imati drugi, drugi krug pitanja, ako se slažete. Počinjemo sa počanjima, Gospodin Gadar ili gospođa Zonko koji je prvi na popisu? Željana Zovko onda. Uh, Hvala gospodine Galer. Obično se prvi javlja koordinator za riječ, ali hvala gospodinu Galeru. Evo, ja ću postaviti pitanje na hrvatskom, jer eh, imamo tu čast eh, da je sada hrvatsko predsjedanje Europskim vijećem i da je ovdje hrvatski ministar vanjskih poslova. koji koordinira sada vanjsku politiku Europske unije. Na se da ste si spremili slušalice. Došli, dobrodošli u Europski parlament, dobrodošli na vanjsko-politički odbor i dobrodošli e, sa vašim e, novim idejama oko e, koordinacije vanjsko, vanjske politike i svega onoga što Europska unija u narednih šest mjeseci može učiniti za svoju mir i sigurnost, za svoju mir i stabilnost. Na zapadno znači na, samitu koji će se u Hrvatskoj održati tijekom hrvatskog predsjedanja Europskom unijom, eh, eh, <laughs> Na samitu eh, na samitu koji će se održati za vrijeme hrvatskog predsjedanja E, vi ćete koordinirati bitnu raspravu o statusu kandidature Albanije i Sjeverne Makedonije e, nakon francuskog non-papera. Znate da je Europski parlament e, ispregovarao rezoluciju kojom je osudio neotvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i sa Albanijom i vjerujem da ćete kao facilitator omogućiti da se e, pošalje jedna pozitivna poruka i jedan pozitivni pomak da se napravi u odblokiranju pregovora i da ove zemlje dobiju svoju zasluženu kandidaturu te da e, nastavimo proces e, priče o procesu proširenja. Međutim, ono što ja želim ovdje da vas pitam konkretno jeste što mislite učiniti sa Bosnom i Hercegovinom koja je i dalje najkrhkija država od šest država zapadnog balkana i kojoj su posvećene četiri rezolucije europskog parlamenta koje su izglasane od preko 500 zastupnika ovog europskog parlamenta znam da europska komisija ima mišljenje da one nisu obavezujuće ali onda mi nemamo šta raditi ovdje ukoliko e, vijeće i e, e, zemlje članice ne, rade na implementaciji naših preporuka. Hoće li neke od glavnih preporuka iz ovih rezolucija biti tema razgovora za vrijeme hrvatskog predsjedanja, kao na primjer potreba za europskim rješenjima i pravnim presedanima u pitanjima ustavnog uređenja? Zahvaljujem i očekujem vaš konkretan odgovor. Puno sreće. Hvala, Tonino Picula. Dobrodošli ste u Europski parlament eh, na sjednicu vanjsko-političkog odbora ovog parlamenta, a dobro došao prioritet hrvatskog predsjedanja i Zapadni Balkan. Hrvatska kao najmađa članica Europske unije i trenutna predsjedateljica je pozitivan i uspješan primjer proširenja Europske unije nažalost nakon. two thousand and došlo je do zasićenja politikom proširenja što je kulminiralo kao što znamo vetom nekih članica pri pokušaju otvaranja pregovora sa sjevernom makedonijom i albanijom u listopadu prošle godine. europski parlament je promptno reagirao svojom rezolucijom jasno izražavajući nezadovoljstvo takvom odlukom i naglašavajući svoju privrženost proširenju. europska komisija je pak najavila objavu nove metodologije početkom idućeg mjeseca. Ja vas pitam kako planirate iskoristiti svoju poziciju predsjedatelja da omogućite pozitivan razvoj događaja do zagrebačkog samita u petom mjesecu kako bi se stekle okolnosti za otvaranje pregovora sa sjevernom makedonijom i albanijom kako vidite ulogu parlamenta u tom procesu uključivo i moguću suradnju preko naših preporuka vijeću za čiju me izradu zadužio europski parlament osim toga gospodine ministre u nedjelju su svjetski lideri u berlinu dogovorili primirje u libiji međutim prijašnje iskustvo nam govori da je primirje krhko te da je potrebno uložiti mnogo napora za uspostavu i održavanje mira kako se hrvatska kao zemlja direktno izložena mediteranu i koja dobro poznaje značaj mira može zauzeti kroz svoje predsjedanje za što jaču ulogu europske unije kao posrednika u ovim kompleksnim vanjsko-političkim raspravama. želim vam mnogo uspjeha u predsjedanju sa što manje nenadanih kriza i po mogućnosti što više usaglašenih rješenja naših europskih problema. hvala. Hvala Tonino Picula, a sada za Renew gospodin Kučuk. Ova godina je snažno počela na području vanjske politike, a mislim da će biti i snažna godina za hrvatsko predsjedanje. Čujete li me? Dakle, ako pratimo što je govorila gospođa von der Leyen, ona je imala vrlo ambiciozne ciljeve na Zapadnom Balkanu i to je dobro, mi smo s time zadovoljni. No mislim da je krajnje vrijeme da povučemo pouke iz prošlosti ne smijemo obećavati ono što ne možemo postići. Ako Europska unija nije uvjerena u pristupanje Zapadnog Balkana Europskoj uniji, onda ne bismo smjeli to obećavati. Također je jako važno postaviti prioritete. Ja se toga sjećam iz bugarskog predsjedanja i mi smo imali zapadni Balkan e, kao prioritet, ali morate i u tome biti ambiciozni. Imamo razne prijedloge za metodologiju. Jedan prijedlog dolazi iz Francuske, jedan iz neke druge države. Imate li vi ideju za neku hrvatsku metodologiju koju želite slijediti? Imate li svoju viziju o tome? Zatim kada je riječ o sastanku na vrhu u Zagrebu, to će biti važan sastanak na vrhu. Iskustvo nam pokazuje da svi ti sastanci na vrhu imaju sve manju i manju vrijednost. Sjetite se da je bio e, sastanak u Solunu, e, pa je onda bio sastanak u Sofiji koji je bio manje važan e, i tada je izrađen plan za pristup Zapadnog Balkana Europskoj uniji. Dakle, koji je plan? Što Hrvatska predsjedništvo želi postići na tom sastanku na vrhu u Zagrebu? I na kraju rekli ste da bi Europska unija i Turska trebali biti partneri da li razmišljate o nekom mini e, sastanku za vrijeme samita u Zagrebu. Na primjer, za vrijeme bugarskog predsjedavanja bio je sastanak u Varni e, i tamo su dogovorene važne stvari koje su bile od interesa objema stranama. Hvala. A sada za zelene e, gospođa odnosno gospodin E, hvala. Zadovoljan sam što ste naglasili važnost e, povezanosti e, kao dio vaše politike za vrijeme vašeg predsjedanja. Ja bih se na to nadovezao i pitao bih vas kako namjeravate provesti taj prioritet u kontekstu E, sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira jer sve dok e, novcem ne e, podržimo ono o čemu govorimo povezanost će biti samo san. Drugo što želim reći odnosi se na zapadni Balkan Kolega iz Renew Europe je postavio pitanje o metodologiji. Jeste li primili na znanje prijedloge o mogućoj novoj metodologiji koju je objavio ESI? Jeste li razmislili o tome? Jeste li spremni otvoriti vrata jednoj od dvije zemlje o kojima je riječ, Sjeverna Makedonija i ili Albanija, ili ćete insistirati da istovremeno pokrenu pregovore o pristupanju ili neće to ni jedna. Treće, vi niste spomenuli ljudska prava, govorili ste o strateškom i pragmatičnom dijalogu s Turskom, ali niste spomenuli ljudska prava. Niste spomenuli ljudska prava u kontekstu ni Afrike, ni Kine koliko će vam e, praktično biti relevantna ljudska prava kao temelj vanjske politike Europske unije. I moje zadnje pitanje odnosi se na unutarnje podjele. Vanjski akteri nastoje iskoristiti unutarnje podjele. Na primjer, Kina e, pokušava e, utjecati na grub način na zemlju poput Švedske. Kako ćete nadvladati te podjele i osnažiti koheziju Europe te podržati zemlje koju vanjski čimbenici e, napadnu na takav način? Hvala. Dakle, ide i GUE se nisu javili za riječ. Želite li sada odgovoriti na prvi krug pitanja ili ćemo čuti i drugi krug pitanja? Kako želite postupiti? Sad ćete odgovoriti u redu. Hvala vam lijepa, uvažena e, zastupnice gospođo Zovko. Makedonija, Sjeverna, Republika Sjeverna Makedonija i Albanija svakako su bile u fokusu hrvatskog zalaganja za otvaranje pregovora od samoga početka i Hrvatska je tu bila iskrena i aktivna zagovarateljica otvaranja pristupnih pregovora sa Europskom unijom. Kod Sjeverne Makedonije bilo je pitanje imena, oni su to riješili e, s Grčkom, kako je bilo i obećano. E, dakle, to je bio jedini uvjet. E, to pitanje je riješeno s Grčkom i mislim da su oni apsolutno zaslužili isto tako ovaj, otvaranje pregovora sa Europskom unijom. A također i Albanija je napravila odgovarajuće napredak i mi smo podržavali otvaranje sporazuma sa dvije zemlje. Što se tiče Bosne i Hercegovine, kao što sam i u svom govoru istaknuo, Bosna i Hercegovina je susjedna zemlja Hrvatskoj, e, dijelili smo zajedničku povijest. E, ja sam istaknuo u svom govoru da podržavamo funkcionalnu, stabilnu Bosnu i Hercegovinu e, temeljem Dejtonskog sporazuma i Ustava koji jamči jednakopravnost i konstitutivnost tri naroda Hrvata, Bošnjaka i Srba. Dakako da je nama e, važno svakako da e, i, dogovor e, svih sudionika u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju izbor predstavnika i političke zastupljenosti, jer politička zastupljenost svakoga pojedinca temelje demokracije, ali je i bitna sastavnica europskih standarda. Hrvatska će i dalje ostati aktivna zagovornica jednakopravnosti i ravnopravnog položaja svih naroda u Bosni i Hercegovini, a što se tiče rezolucija Europskog parlamenta, to svakako vijeće koje mi presjedamo, mi ne predstavljamo samo Hrvatsku nego predstavljamo cijelu Uniju, svakako da su i rezolucije Europskog parlamenta na određeni način ipak određeni glas, određeni stav i Europski parlament sigurno mora jačati isto svoju ulogu. Ali kako da ćemo za vrijeme našega predsjedanja sigurno biti aktivni u tom pogledu i tražiti odgovarajući pristup jer je u interesu i Hrvatskoj i svima nama da imamo Eh, da podržavamo euroatlantski put Bosne i Hercegovine. Zahvaljujem isto uvaženom zastupniku gospodinu Piculu, Piculi, eh, Toninu Piculi koji je bio prije 20 godina i ministar vanjskih poslova kada je održano i prvi zapravo taj balkanski skup eh, zemalja zapadnog Balkana, mislim 24. studenoga 2001. godine, tako je zapravo i počelo. Nakon Sofije i bit će sad zapravo Zagreb i mislim da bi to trebala biti tradicija možda svake dvije godine da se organiziraju takvi samiti, ali u svakom slučaju za ulazak e, u Europsku uniju zaslužen su sve isto tako dosadašnje vlade. Svaka vlada je učinila na određen način e, e, veliki iskorak, ali mislim da je sada baš ova sadašnja vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem učinila doista najveći iskorak i evo nama je sada ostalo ovaj doista e, predsjedati Vijećem Europske unije i mi smo tu uložili svoje kapacitete i veliku predanost i vrlo smo ponosni na činjenicu da danas predsjedamo Vijećem Europske unije. na vi na pros, e, kolega а колега prosto ste tezi, e, ste pravi koga Za sad. A sam s vas glasan kako treba imati sve što mali format na tezi. E, slažem se s vama Ispričavam se. objasnio, zapravo zahvalio sam se za to pitanje, na pitanju e, što se tiče ovaj, organiziranja i kako Hrvatska ima viziju, vlastitu viziju e, Zapadnog Balkana i što će Hrvatska aktivnije podržati u smislu boljeg pozicioniranja zemalja e, Zapadnog Balkana, ja sam razumio ovaj pitanje. Dakle, samiti ne bi trebali biti samo radi događanja, nego samiti moraju imati tu substancu, moraju imati jasnu poruku i moraju imati jasan rezultat. Tako da to sam e, razumio. Hvala vam lijepa i mislim da na tome upravo je to naš cilj, jedan od naših e, prioriteta. So Thank you very uh, Hvala vam na pitanju o ljudskim pravima. Već sam nekoliko puta spomenuo ljudska prava. Za Hrvatsku je e, to jako važno pitanje, a to je i vrijednost Europske unije. Ljudska prava, vladavina prava, sloboda, stabilnost, e, Također želimo promicati ljudska prava u svim područjima vanjske politike i također u Africi, na primjer u zemljama Sahela, tih pet zemalja doista trebaju našu pomoć. Situacija je alarmantna. Oni su nas tražili ne samo materijalnu i financijsku pomoć, već i pomoć e, u osiguranju stabilnosti e, te e, regije u Africi. Naravno, akcijski plan za ljudska prava i demokraciju mora također odražavati nove globalne izazove kao što su klimatske promjene, e, nove tehnologije, umjetnu inteligenciju, ali također i migracije. Zaštita prava djeteta i žena također moraju biti među našim prioritetima. Turska ja se slažem s vama po pitanju Turske. Ja sam spomenuo Tursku jer znamo naravno koji su problemi u Turskoj, ali Turska je važan eh, čimbenik u geostrateškim razmjerima. Moramo uvjeravati eh, Tursku. Naravno da nas brine situacija ljudskih prava i mi smo osudili tu situaciju tamo ali Evropska unija mora naći način da uvjeri ne samo Tursku, već i druge zemlje da treba štititi i poštivati ljudska prava. To je misija Evropske unije. Ako Evropska unija želi biti veliki igrač, mora pokazati spremnost i biti aktivna. Dakle, to je zadaća vijeća za vanjske poslove, ali i svih nas. E, svi smo mi Evropske unija i Europski parlament i sve druge institucije Evropske unije, na primjer vijeće Evropske unije i sve druge institucije e, svi moramo raditi zajedno i aktivno raditi na tome. Također e, imamo gospođu Nikolinu Brnjac koja e, će predstavljati nas Vijeće Europske unije u Europskom parlamentu. Ona će biti ovdje. Ona će biti most između Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije. Kada je riječ o Kini, Kina naravno je treća zemlja i mi moramo poštivati Kinu kao velikog igrača. Moramo imati dvojaku politiku, s jedne strane pritisak, a s druge, s druge strane dijalog. Kada je riječ o Qingyang, vi ste e, spomenuli odgovornost da se podržavaju sva tri stupa Ujedinjenih naroda, ljudska prava, mir i sigurnosti, e, ljudski razvoj. Naravno, sposobnost Europske unije da se učinkovito angažira po pitanju ljudskih prava u Kini je jako važna Imao sam jutros razgovor sa gospođom zastupnicom iz Švedske i ja sam joj rekao da Europska unija mora pokazati solidarnost eh, sa Švedskom i zaštititi ju. Moramo pokazati svoju podršku i solidarnost. Hvala. Hvala ministre. Sada druga i konačna, e, konačni krug. Gospodin Galer sa EPP, gospođa Lancak, gospodin Milan Mon, gospodin Kusta, gospodin Nafritis, gospodin Neuser, Grušel, Deli. A to je to. Očekujemo za 70 minuta gospodina Stolterberga. Hvala gospodine ministre, dobrodošli na odbor. Ovdje sam. Dobrodošli na odbor i s moje strane i drago mi je što ste ponosni time što imate predsjedanje Europskom unijom i ja vam želim sve najbolje i sam mogući uspjeh. Za vikend se održala konferencija o Libiji i izražen je oprezan optimizam e, i također su se vodile rasprave o ponovnom pokretanju misije Sofija. Jeste li možda razgovarali sa kolegama, jeste li čuli njihovo mišljenje o tome, bili se trebali upustiti u to i trebali ponovno uspostaviti tu misiju u punom opsegu, naročito s, i, s brodovima. I također trebali učiniti nešto što do sada nismo, odnosno e, e, održavanje i pridržavanje embarga na oružje. To će ovisiti o tome Hoćemo li morati pregledavati e, ruske brodove ili brodove koji ne pripadaju NATO? Kako će se postaviti prema tome? I drugo pitanje, nakon ovog vikenda imate li dojam da su među vremenu preostalih 27 zemalja članica Europske unije stale na istu stranu kada je riječ o Libiji? Dostojale su naznake da general Haftar uživa potporu Francuske ili barem simpatije Francuske? Je li to prevladano i znači li to da ćemo podržati priznatu vladu ili hoćemo li to tek ocjenjivati? Hvala. Hvala gospodin Kester iz Socijalista i Demokrata. Puno hvala, puno hvala gospodine ministre. Želim postaviti pitanje situacije izbjeglica na vanjskoj granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Uvijek govorimo o obrani ljudskih prava u svijetu, ali mislim da je za našu uvjerljivost, za naš kredibilitet jako važno da li mi sami poštujemo temeljna prava i ljudska prava. Dakle, želim govoriti o tome kako se postupa s izbjeglicama na vanjskim granicama između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. E, ilegalni pushbackovi i nasilje prema izbjeglica od strane hrvatskih vlasti na hrvatsko-bosanskoj granici je nešto što je dobro dokumentirano. To su otkrili ne samo nevladine uh, udruge i novinari stvari i e, sama hrvatska predsjednica. E, njih se maltretira, tuče, oduzimaju im se e, njihove stvari, cipele, mobilni telefoni, odbija im se pravo traženja azila. To je sve protuzakonito. Hrvatska je od Europske komisije dobila zeleno svjetlo za pristupanje Schengenu. To je pozitivan korak ka poboljšanju slobode kretanja unutar Europske unije, ali u kontekstu pushbackova smatram da je e, pristupanje Schengenu doista upitno. Što radite da biste zaustavili te pushbackovima i kako e, nadzirete granicu kako bi se kaznili počinitelji tog nasilja? Hvala, gospodin Gošel. E, najviše minutu i pol. Regionalnih jezikih. Najpšte hvala predsjedniče. Evo ja ću nastaviti na našim regionalnim jezicima. Želio bih je pojašnjenje. Naime, u prvom dijelu, ministre, govorili ste o nekim od svojih prioriteta i zadataka. A u kontekstu ustavnih promjena prema preporukama Europske komisije, dakle, želio bih znati da li to znači da politička reprezentacija za tri e, naroda koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, da li to znači da će e, se neka ekstrateritorijalnost postvoriti ponovno ili će e, preporuke Europske komisije biti uzete u obzira to je ono najbolje što smo čuli za sada. Dakle, da li to znači da politička prava, da su politička prava zajamčena na kolektivnoj razini ili to znači da ćemo imati treći teritorijalni entitet poput e, nekog Daytona 3 ili ne Daytona 1. Hvala. Thank you, Hvala kolega, sljedeći je sljedeća u ime Pučana Sunčan Glavak. U sklopu europske politike susjedstva istočno partnerstvo važno iz razloga e, što ima za cilj jačanje političkog pridruživanja i gospodarske integracije šest istočnoeuropskih i južnokavkaskih zemalja e, partnera Armenije, Azerbejdžana, e, Bjelorusije, Gruzije, Republike Moldove te Ukrajine. Jutros smo izvješća čuli o tome i nekoliko riječi više e, na našem odboru. Jasno je da su prioriteti Europske unije u istočnoj Europi i južnom Kafkazu sigurnost, stabilnost, blagostanje, demokracija i vladavina prava. E, zahvaljujući sporazumu o pridruživanju te sporazumu o detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine koji su stupili na snagu odnosi Gruzije, Republike Moldova i Ukrajine te Europske unije dosegli su novu razinu. Međutim, e, poštovani gospodine ministre, mene zanima na koji će način odnosno možete li nam pojasniti na koji će način hrvatsko predsjedanje vijećem europske unije se baviti istočnim partnerstvom i naravno novim izazovima i okolnostima s kojima su suočene te zemlje. Hvala vam lijepa. Hvala. Zadnjih kolega. Evo, držimo se popisa gospodina vredes. Hvala. Ministre, evo, tu sam. Sredite slušalci, molim vas. Hvala. Dakle, u uvodnom izlaganju naglasili ste značaj borbe protiv terorizma, radikalizacije i ekstremizma. No, moramo biti precizniji, barem glede onoga što možemo napraviti u Europskoj uniji. Naime, u Turskoj imamo novog sultana Erdogana koji izdaje dekrete i naredbe. Europljani očekuju da europski vođe budu odlučni svojim mjerama kako bi se e, suočili sa ovom stvarnošću, ovom situacijom. Ja sam vas slušao na drugom odboru u prethodnom govoru i mislim da vi više manje predlažete svojevrsnu suradnju, a to je nešto što smo pokušali i nije uspjelo s Turskom. No, osim toga, tu su još i dvije dodatne greške. Naime, uzmeću u obzir e, protuzakonite mjere Turske i Erdogana u istočnom sredozemlju, prvenstveno imajući na umu područje dakle zonu e, isključivi gospodarski pojas e, Cipra i Grčke. Dakle, imali smo jednoglasnu odluku da se okrene leđa toj politici, da se nametnu sankcije i da se režu financije. Dakle, ministre, molim vas, recite nam što ćete vi napraviti kako bi se nešto moglo napraviti glede terorizma i ekstremizma koje promovira Turska u istočnom sredozemlju. Recite nam što, što mislite napraviti prije nego što počnemo roniti krokodilske suze i dogodi se nešto kao u Libiji i sličnima. Hvala, gospodin Milan Mon. Hvala, ministre. Evo, doista me veseli što ste spomenuli sredozemno susjedstvo, a ne samo istočno Dakle, spomenuli ste i konferenciju o Libiji, no tu su i druge zemlje, ne samo Libija, koje su jako važne za Europsku uniju. Tu mislim na Maroko, Alžir, između ostalih. Tako da se nadam da ćete imati te zemlje na umu napose Maroko koji je partner i saveznik. Spomenuli ste i Južnu Ameriku i to me raduje jer jako često predsjedništva vijećem zaboravljaju Južnu Ameriku koja je prirodni partner Europske unije. Dakle, molim vas isto tako da ne zaboravite Venecuelu. Da, da, tu sam, ministre. Sutra će gospodin Borel primiti predsjednika Guaida i bilo bi mi drago kada bi Venecuela bila jedan od vaših prioriteta. Naime, jako je važno boriti se za vladavnu e, za ljudska prava i poduzeti dodatne mjere protiv Madurovog režima. Hvala, gospodin Noizer. Najviše hvala ministre. Evo, tu sjedim. Na ljevoj strani. Rekli ste i spomenuli brojne konferencije, no jedna mi je promakla. Dakle, inače kad eh, europska država E, ima predsjedništvo, vi ste domaćini e, zajedničke parlamentarne skupštine zemalja AKP-a i trebalo bi biti uloga dakle, Hrvatske da ugosti tu konferenciju na kojoj treba sudjelovati više od zemalja, dakle Afrika, Karibi i Pacifik. Dakle, trenutno sam čuo da će da vaša vlada okljeva po tom pitanju, dakle, što je sa e, tim skupom, da li je Hrvatska voljna ugostiti ga. Hvala. Zadnji govornik Andor Deli. Hvala predsjedniče, hvala ministre što ste došli i što ste s nama razmijenili gledišta. kada se govori o proširenju, tu se na određeni način ponovno izmišlja kotač. Dakle, vi bi se trebali eh, us, uvjeriti na neki način i skeptike i ujediniti zapadno-balkanske kandidate. No, mene više zanima ovaj prvi dio. Naime, već sam vidio neke sastanke na najvišoj razini između vašeg premijera, gospodina Makrona i drugih nekih dionika. Dakle, koliko ste optimistični glede toga da li ćete uspjeti ostvariti neki proboj eh, sve do onog sastanka na vrhu koji se treba održati u lipnju? E, svim, pardon. Dobro. Ministre. Evo, glavni tajnik e, NATO-a, kasni pet minuta. Možete li odgovor e, odgovore na pet minuta? U biti morat ćete. Evo, deset maksimum. Hvala gospodine zastupniče. Spomenuli ste Sofiju i zapravo jučer e, smo se kratko vidjeli i na sastanku ministra za vanjske poslove i tu smo ponovno spomenuli također i operaciju Sofija i njezino obnavljanje. Što se tiče berlinskog procesa, odnosno konferencije u nedjelju, i to je spomenuo također gospodin Picula, ostvarili smo neke rezultate, dakle imamo kontrolu nad primirjem i također ćemo nadzirati i provedbu embarga nad oružjem. Dakle, već smo nešto ostvarili, ali to nije sve. Treba još treba uložiti napore, vremena, diplomacije i zalažemo se snažno za to kao i sve ostale zemlje članice. Ja, e, kada je u pitanju e, pitanje migracije e, Bosna i Hercegovina, ja samo mogu reći da Hrvatska štiti granice, nacionalne granice i granice Europske unije od ilegalne, ilegalnih migranata i od nasilnih e, migracija. Prema tome, hrvatska policija ponosno čuva hrvatske granice od ilegalne migracije i od nasilnih ulazaka u Republiku Hrvatsku, što je i bi i svaka demokratska država morala činiti. Dakle, mi čuvamo prostor e, e, zemlje članice Europske unije. Čuvamo Europsku uniju. E, slovenski kolega je pitao političku zastupljenost. Govorimo o temeljnom pravu svakoga čovjeka koji živi u jednoj demokratskoj uređenoj zemlji da bira predstavnike e, koji su mu zajamčeni po Ustavu. A ja nisam govorio o nekakvoj teritorijalnoj ili nekoj novoj koncepciji. Dapače, Hrvatska je bila prva zemlja koja je priznala teritorijalni integritet i neovisnost Bosne i Hercegovine. Istočno partnerstvo e, je jedan isto od prioriteta, dakle ne samo da mi e, da, da se stvara jedna percepcija da želimo proširenje ovaj, na Zapadni Balkan, nego i neposredno susjedstvo, europsko susjedstvo. Naša je e, ideja kako bismo tim državama dali, e, podržali one institucije koje se bore za reformske procese, za demokraciju, kako bismo ojačali njihove gospodarske e, kapacitete, i kako bismo usmjerili te, zemlje u pravcu usvajanja onih demokratskih vrijednosti za koje se opredijelila Europska unija i kako bismo ohrabrili da kako te zemlje upravo ako one žele imati europsku perspektivu da na tom putu Europska unija će biti otvorena. Kada govorimo o Sredozemlju mi smo, mi razmišljamo dakako o svim zemljama Sredozemlja i Hrvatska će ugostiti u travnju mjesecu u gradu Šibeniku koji se nalazi na moru, na Jadranskom moru isto konferenciju o Mediteranu. Tako da su u tu uključene i sve zemlje Mediterana. Gospodin Neuser je govorio o parlamentarnim skupovima. Ja samo mogu reći da, su, da je Hrvatski parlament itekako uključen i da su ovih dana isto tako održani skupovi sa određenim e, skupinama e, Europskog parlamenta, a njih će biti još više do kraja našega predsjedanja. A ovo zadnje pitanje, taj proboj Zapadni Balkan, nisam ga dovoljno možda razumio, ali u svakom slučaju da ako želimo Europska unija želi biti snažna, jaka, ako želimo biti e, doista e, igrač stabilnosti i mira u svijetu, onda se najprije moramo pobrinuti za naše neposredno susjedstvo. Dakle, mi moramo investirati u mir, u stabilnost, jer ono što su ostvarile i Hrvatska, pa i Slovenija, to je zapravo primjer i tim zemljama da i te zemlje zapadnog Balkana, jugoistočne Europe ostvare. Zašto bismo mi bili sebični? Mi želimo ponuditi iskustvo, želimo ponuditi ekspertizu. Mi smo uzvojili europske vrijednosti, Hrvatska je pro, snažno proeuropska zemlja i mi smo ponosna članica Europske unije. Nama je jako drago kad puno turista vidimo u, na Jadranskom moru, ali Jadransko more nije samo Hrvatsko more, nego je Europsko more i dobrodošli, a mi čekamo i očekujemo vašu podršku a, za ulazak u šengensku zonu, a to je zapravo odgovor možda na pitanje vaše o migraciji, da je Europska komisija dala zeleno svjetlo i prepoznala je da je Hrvatska ispunila svih osam kriterija kada je u pitanju šengenska zona. Tako da mi smo ponosni na čuvanje hrvatske policije granica Europske unije od ilegalne imigracije i od organiziranog kriminala. To mora biti jako važno jer mi olako, znate, nekad se prepuštamo nekim fake newsima, ali ovdje je ozbiljno, mi čuvamo, jedan od prioriteta je Europa koja štiti i na unutarnjem planu i vanjskom planu. Europska unija se mora štititi od ilegalne e, migracije i od terorizma. Hvala lijepa. Vielen Dank. Herr Minister da Sie Hvala. Znam eh, da ste bili također veleposlanik u Njemačkoj i da to se možemo oprostiti i na njemačkom. Drago nam je što ste došli pred nas danas eh, i mislim da mogu eh, reći u ime svih zastupnika da želimo mnogo uspjeha hrvatskom predsjedanju i to se događa u turbulentnim vremenima, u doba brojnih kriza, tako da imate mnogo posla, no želimo vam sav mogući uspjeh također i na samitu početkom svibnja. I nadam se da će to dobiti dodatni zamah pod hrvatskim predsjedanjem kada je riječ o politici proširenja i Također e, moći ćemo ponuditi i našu ekspertizu zemljama koje to očekuju od nas. Evo, hvala još jednom što ste došli pred, e, nas. Još jednom mnogo sreće hrvatskom